kako bismo u parlamentu primili njegovo veličanstvo kralja nizozemske. Dakle, prekid na nekoliko minuta. Hvala. Sa majesté le roi des Pays-Bas. Njegovo veličanstvo kralj Njegovo veličanstvo kralj Nizozemske Willem Aleksandar. Hvala lijepa. Molim vas, zauzmite svoja mjesta. Vaše visočanstvo za Europski parlament je velika čast što vas danas možemo pozdraviti. Dobra je tradicija i sigurno izuzetna čast za nas da za vrijeme predsjedništva e, Nizozemske možemo, da se, e, da se parlamentu obraća e, vladar te zemlje. Mi vas mi vam želimo zahvaliti što nastavljate ovu tradiciju. Vi niste prvi e, nizozemski poglavar koji govori u Europskom parlamentu, ali ste prvi nizozemski kralj koji govori u Europskom parlamentu. parlamentu. E, sjećamo se obraćanja kraljice Beatrix u Europskom parlamentu, vaše majke, i jako nam je drago što nastavljate ovu tradiciju. Europski parlament i nizozemsko predsjedništvo e, rade u doista turbulentnim vremenima i zato vam, vaše visočanstvo, zahvaljujemo da ste u ova turbulentna vremena došli e, na našu plenarnu sjednicu. E, vaše veličanstvo, izvolite, imate riječ. Meneer voorzitter, leden van het Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskoga parlamenta, ovo je za mene zaista posebno iskustvo što vas imam prilike posjetiti u vrijeme nizozemskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Vi predstavljate građane Europske unije na europskoj razini predstavljate ne samo njihove potrebe i očekivanja, već isto tako i njihove brige i strahove. Ne samo njihove ideale, već isto tako i nade, ali i ljutnju i razočaranje. Sva gledišta koja pokreću, burkaju europsko izborno tijelo zapravo su se slila ovdje u Briselu, gdje ih se može artikulirati i čuti. Imate važnu zadaću i teška je to zadaća, posebice sada. Hladan vjetar vije Europom. Mnogo onoga što je Europljanima drago nalazi se pod pritiskom. Prije dva mjeseca ovaj grad, uključujući i ovu četvrt, pogodili su ekstremistički napadi u kojima je poginulo 32 ljudi različitih nacionalnosti. Danas su naše misli s njihovim najdražima, čiji su životi zauvijek promijenjeni bolom i tugom. Naše misli su također s onima koji su ranjeni tijekom napada, a sada čine sve što je u njihovoj moći kako bi se ponovno vratili u život. Napadi su pogodili u samo srce Brisela, grada u kojem se sastaje Europa, upravo poput napada koji su se dogodili prošle godine u Parizu i koji su zapravo nakon toga pogodili mnogo drugih gradova poput Ankare, Alepa, Beiruda, Bagdada, Susila, Horea. Nasilje i prisila dominiraju životima milijuna ljudi u regijama koje graniče s Europom. Cijela društva zapravo su rastrgana. Mnogi očajni ljudi nemaju druge opcije već nastojati pobjeći. I zapravo kriza stavlja zaista veliko opterećenje na zemlje koje moraju prihvatiti najveći priljev izbjeglica Libanon, Jordan, Tursku, i nekoliko afričkih zemalja. Države članice Europske unije također osjećaju e, posljedice ove izbjegličke krize, neki možda više nego drugi. A rezultat toga jest da zapravo e, se testira apsorpcijski kapacitet i solidarnost unutar Europske unije. Ljudi zapravo trebaju zaklon, trebaju mjesto koje mogu nazvati domom. Kao što je njemački filozof e, Rudiger Safranski rekao, Možemo komunicirati i putovati globalno, ali ne možemo živjeti globalno. Možemo živjeti ili ovdje ili tamo. Vrlo je važno da i dalje imamo na umu e, koliko je važno ostati povezan s tim posebnim mjestom na svijetu. Za mnoge Evropljanje njihova je zemlja zapravo koljevka. E, koljevka koja ima svoju požaje koju smatraju svojom. To svakako vrijedi za 17 milijuna građana e, europskog e, dijela e, kraljevstva nizozemske. Nizozemci vole svoju zemlju i jako su ponosni na svoje nasljeđe, poput Erasma, Grocija, Spinoza, Rembrandta, Van Goga, Cornelia, Lelija i Johana Krojfa ali usprkos e, tome koliko mi bili vezani ili koliko voljeli vlastitu zemlju, ne smijemo nikad zaboraviti što smo dobili od šire europske civilizacije i naroda i kultura koje nas okružuju uključujući vrlo važne norme i vrijednosti. Grci su zapravo posadili e, sjeme e, demokratske politike koja nam je danas toliko prirasla srcu. Talijani su nam dali renesansu koja zapravo predstavlja sjajan izvor kulturološke i znanstvene inovacije. E, francuski migrant Christophe Plantin prvi je koji je krajem 16. stoljeća izdao prvi nizozemski e, riječnik. Njemci, Francuzi i e, njihovi mislioci poput Larnice i Voltera zapravo su udarili temelje prosvjetiteljstvu a u e, posljednjim godinama drugog svjetskog rata naši britanski i poljski saveznici borili su se za nizozemsku slobodu i za to su platili visoku osobnu cijenu. E, velike stvari postižu se na nacionalnoj razini. Što dublje kopamo, više smo svjesni koliko su zapravo međusobno povezani korijeni naših zemalja i kultura. Možete ograditi komad zemlje, ali ne možete ograditi kulturu. Europa predstavlja ideal civilizacije, osobne slobode, ljudskog dostojanstva, jedinstva, ravnopravnosti i solidarnosti. Moja majka, kraljica Beatrix, obratila se ovom cijenjenom skupu u dva navrata, 1984. i 2004. godine. I tada je spomenula e, kakva su visoka očekivanja mladih e, bila od Europe 1960. -ih. Ono što je zapravo počelo kao obična izgradnja suradnje temeljem e, trgovine ugljenom i čelikom zapravo je preraslo u jedan pokret koji e, će srušiti prepreke u Europi, koji će održati mir i koji će našem kontinentu dati potrebnu otpornost i energiju. Ja sam se rodio 1967. godine i za moju generaciju je presudni trenutak bila 1989. godina kada e, su zapravo te podjele između istočne i zapadne Europe koje su se jednom činile nesavladivima jednostavno e, nestale e, i jednostavno otišle u prošlost. E, kraj hladnog rata bio je početak nove ere. Malo pomalo shvatili smo još nešto. U samo nekoliko generacija pozicija Europe u svijetu se promijenila. Ne možemo više vjerovati da smo mi ti koji zapravo udaramo glavne trendove u razmišljanju. Više nismo centar svijeta, ekonomski, geopolitički ili kulturološki. Vrijednosti koje mi smatramo univerzalnima nisu same po sebi razumljive baš svuda u svijetu, a na mnogim mjestima u svijetu se nalaze i pod prijetnjom od ključne važnosti da zajednički radimo upravo zato što vjerujemo u te vrijednosti i u našu zajedničku tradiciju. E, ne možemo zapravo više e, djelovati na jedinstvu i ujedinjavati se zbog toga što nas povijest na to sili. Budućnost je ta koja nas na to tjera. U ovim teškim vremenima moramo se zapravo zapitati e, za što se mi u Europi zalažemo, e, što smo još uvijek u stanju učiniti, na što smo ponosni. Nastojimo se i imamo tendenciju fokusirati se na probleme, nedostatke i brige, ali te brige, neovisno o tome koliko ozbiljne one bile, moraju se promatrati zapravo kao kap u moru svega što smo postigli zahvaljujući europskoj suradnji. U našoj Uniji E, sada je moć koja svoj teme nalazi u zakonu. Ja pripadam prvoj generaciji Evropljena koja imaju sreću da uživaju u ovom dugoročnom miru e, i e, nastanku Unije od Čumanove deklaracije i nadam se da će i buduće generacija imati prilike u tome uživati. Prigrliti europsku integraciju značilo je zajednički ukorijeniti E, slobodno i otvoreno društvo u zajedničkom pravnom poretku. 500 e, milijuna europljana sada zajednički sudjeluju u životu Unije koja ima zajedničke vrijednosti. Ispunjavanje i održavanje tih vrijednosti oduvijek je uključivalo žive rasprave i e, vrlo snažne osjećaje. Vrlo često e, možemo vidjeti da su emocije vrlo jake i u ovome parlamentu. E, pretvoriti abstraktne vrijednosti u zakonski okvir nije uvijek lako i traži živu raspravu. Može doći do raznorodnih mišljenja, ali ponekad e, zapravo, iako se to vidi kao slabost Europe, tome nije tako. To je zapravo dokaz europske snage, kritičkog promišljanja, slobode izražavanja, otvorene rasprave i demokratske analize koje su sastavni dio Europe samo u diktaturama nema javne rasprave. Zašto je važno da i dalje nastavimo raditi zajedno? Svakoga dana odgovaramo na to pitanje. Sa svakim novim izazovom koji e, dolazi pred nas, vidimo da nam treba snažnija suradnja. Upravljanje priljevom izbjeglica, borba protiv krijumčarenja ljudi, terorizam, e, kriminal, poboljšanje opskrbe električnom energijom, upravljanje klimatskim promjenama, stvaranje gospodarskog rasta koji e, pogoduje otvaranju novih radnih mjesta za 22 milijuna europljenja koji ne rade. I nemojmo zaboraviti, jačanjem naše pozicije e, kao moralne vertikale zapravo donosimo svjetlo u mjesta koja su u opasnosti. I vrlo je važno reći da u svim tim izazovima trebamo jedni druge. Erasmo je rekao prije 500 godina, ništa nije lakše već pobijediti podjelama. Europa je jedno, usprko svojoj raznolikosti. Svaka zemlja ima snažan doprinos. Europski buket cvijeća sastoji se od španjolskih kanafilna, francuskog hiljana, grčkih akantusa, danskih ivančica, njemačkih različaka, austrijskog runolista, hrvatskog irisa i nizozemskih i mađarskih tulipana. I naravno ne može biti potpun bez engleske ruže. Europska unija može visoko podignuti glavu, ali to ne znači da se možemo jednostavno lišiti naše zadaće da e, kritiziramo i da budemo kritički kada se radi o vlastitim rezultatima. Vrlo često e, bavimo se gorućim pitanjima samo onda kada smo zaista već stjerani u kut i nemamo alternative. Dogodilo se to s bankarnom krizom, dogodilo se to nedavno sa humanitarnom krizom e, koja je posljedica priljeva velikog broja izbjeglica iz Sirije i ostalih e, područja sukoba. E, možemo reći da Europa možda nije baš najbolja kada se radi o e, anticipiranju budućih problema. Činjenica jest da je vrlo važna interakcija između Unija i država članica, još i važnija kad možemo vidjeti na obzoru probleme koji će doći pred nas i koji su važniji nego ikad i koje treba riješiti. Isto vrijedi i kada se radi o jačanju našeg gospodarstva. Naši mladi ljudi naš su budući kapital. Činimo li dovoljno da im ponudimo dobru perspektivu? Neiskorišteni potencijal našeg jedinstvenog tržišta prema procjenama je zapravo e, milijun i četvrt bilijardi eura. 60 e, godina nakon osnivanja zajedničkog tržišta to je nešto što bi nas trebalo navesti da se zamislimo. Nuditi gospodarsku i socijalnu perspektivu i napredak za sve od ključne važnosti. Taj izazov uključuje i među ostalim rad na gospodarskom rastu putem jedinstvenog tržišta. Vrlo je važno da uz naš zajednički pravni poredak imamo također i jednake prilike za sve. E, pravo na studij, pravo na rad, pravo na poslovanje, pravo na sudjelovanje u javnoj službi u drugim državama članicama, veliko je postignuće. Međutim, nemojmo zaboraviti da postoji oni koji su izabrali ostati kod kuće, a vrlo često ne pružaju im se velike prilike, niti e, mogu zapravo sudjelovati u dodatnom tržišnom natjecanju. Za neke Europa znači da bi Europa znači pružanje prilike da se steru krila za druge, to pak znači e, maknuti se sa strane i gledati druge kako napreduju. I to je nešto što se tiče velikog broja Evropljana. E, dugo smo radili na tome da sačuvamo ideal Europe sliku koja se neprestano razvija i koja je dovela do napretka europskog projekta. Ali dok e, smo gradili taj stabilni most, e, morali smo imati na umu i uvijek moramo biti na umu i fizičke zakone poput napetosti i otpora e, kako ne bi došlo do slamanja tog čvrstog temelja. Ako to ne uzmemo u obzir, most će nam se srušiti. To znači da trebamo zapravo ojačati potpunu strukturu Europske unije. Činjenica jest e, ne u tome da neprestano kreiramo nova pravila, već da se pobrinemo da pravila koja imamo funkcioniraju dobro. Trebamo se usredotočiti na zajednički pristup e, kada se radi o ključnim pitanjima. Na taj način zapravo možemo omogućiti da se donose odluke koje su bliske ljudima, što bliže je moguće. To će ne samo poboljšati efikasnost Europske unije, već će se isto tako pobrinuti za neke dvojbe koje ljude muče i e, pogotovo u situacijama u kojima nemamo kontrole nad određenim događajima, ali ljudi imaju osjećaj da gube vlastiti kulturni identitet europski građani, odnosno građani nacionalnih država članica, moraju se osjećati kao europski građani. ponosni smo i moramo biti ponosni na Fince, Poljake, Francuze, Portugalce, Bugare, Britance, Gr Grke, Njemce, e, Nizozemce, ali svi smo zapravo e, za zajedničkim stolom. Tu je mjesto gdje Europa počinje. Europska unija nije nekakav elitistički projekt svaki građanin mora se osjećati u Europi kao da je kod kuće. To vrijedi za profesora, za vozača kamiona, za nekog malog poduzetnika, za onoga koji je u potrazi za poslom, za radnika koji je cijeli život proveo u tvornici i sada se umirovio za izbjeglice koje imaju boravišnu dozvolu, za onoga koji je upravo završio školu. Međutim, mi sada imamo situaciju gdje E, to nije tako. Za svakog drugog Evropljena to nije nužno slučaj. Kao izravno birana institucija, Europski parlament ima posebnu odgovornost kada se radi o tome. Ne samo prema biračima, već isto tako i prema mnogima e, koji svoj glas zapravo pokazuju i daju na nacionalnim izborima. Rezultati nacionalnih izbora i referenduma mogu zakomplicirati život Europskoj uniji kao što je to slučaj s mojom vlastitom zemljom. Ali europska priča može se pisati samo zajednički, može napredovati samo ako izabrani i oni koji biraju rade zajedno na razini Evropske unije i na nacionalnoj razini. Tijekom 60 godina europska suradnja bila je most prema budućnosti na početku je taj most bio dosta uzak, ali s vremenom smo mu proširili temelje i naše su potrebe i ambicije narasle. Na nama je da se pobrinemo da taj most i dalje bude dovoljno snažan da nas održi. A to naravno ovisi o tome koliko snažno možemo izgraditi strukturu i stupove na kojima on počiva. Vi u tome imate ključnu ulogu, zato što predstavljate europske građane u svoj njihovoj raznolikosti. No neovisno o tome koliko velika ta raznolikost bila, neovisno o tome koliko velike bile razlike među nama, Mnogo je toga, mnogo je više toga što nas ujedinjuje. Želim vam mnogo uspjeha u vašem važnom obavljanju posla. Hvala.